izmjenom. Prelazimo na glasanje tri izvješća Gualtieri. Prvo i e, to je o e, Europskom bankovnom e, tijelu. Otvaram glasanje. Jesu li si glasali? Jesu li svi sada glasali? Imamo li problema? Radi se e, elektroničkom tajnom glasanju i zato pred vama vidite plavu lampicu koja se upalila. Zatvaram glasanje, usvaja se. Prelazimo na drugo izvješće Gvaltieri, također tajnim glasanjem. Otvaram glasanje. A ako se svi glasali, zaključujem glasanje. Usvaja se. Treće izvješće Gvaltieri. Tajnim glasanjem. Otvaram glasanje. A ako ste svi glasali, možemo glasanje zatvoriti. Usvaja se. Prelazimo na izvješće Fontana. Strateška suradnja između Bosne i Hercegovine i Europola. E, tko je za provedbenu mjeru vijeća? Molim e, da glasaju. Tko je protiv? Suzdržani? Mislim da to moramo provjeriti. Otvaram glasanje za elektroničku provjeru. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na zakonodavnu rezoluciju poimeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Hvala svima. Sljedeće izvješće izvješće igresku. Europski fond za prilagodbu globalizaciji, zahtjev Irske. Otvaram glasanje. Za Otvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na izvješće o popisu izvazivnih stranih vrsta u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Elektronička provjera. Nisam vidjela da je dovoljno ljudi diglo ruke. Zatvoram glasanje. Usvaja se drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Rezolucija u cjelini tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na odobrenje genetski modificiranog kukuruza. Amandman šesti. Tko je za? Jesu li svi glasali? Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman prvi poimeničnim glasanjem. Tko je, e, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman drugi pojedinačen. poimeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman treći poimeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman četvrti poimeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se amandman Petit Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Rezolucija u cijelini po imeničnim glasanjem. Želite provjeru petog amandmana. Otvaram glasanje radi provjere amandmana petog. Zatvaram glasanje. Odbija se. Rezolucija u cjelini pojedinim glasanjem. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na izvješće Doc Niedermayer. A1, a to je naslov izvornog teksta u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Provjeravamo tako što ćemo otvoriti glasanje o 15. amandmanu. Zatvaram glasanje.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 Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 8. Tko je za? Inzistirate li na tome da provjerimo 19. amandman? Dobro, otvaram glasanje. 19. amandman. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Poimeničnim glasanjem amandman 9. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Izvorni tekst tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Izvorni tekst A7, e, odjeljak prvi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11. Poimeničnim glasanjem otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo na izvorni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da izvorni tekst moramo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Izvorni tekst tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Odljuci 4 i Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Poimenično amandman 12. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 13. Otvaram pojedinačno glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Izvorni tekst preporuke C1. Prvi dio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 Odbija se. Amandman peti po imeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman šesti Po imeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 14. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Izvrni tekst, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani usvaja se drugi dio, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo drugi dio, otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. Uvodna je jedan prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. U dio 80 koje je za protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio za protiv suzdržani usvaja se. Rezolucija u cjelini po imeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na izvješće Belder o odnosima Europske unije i Kine, paragraf 36. izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Paragraf 28. prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se izvrni tekst. Mislim da imamo usmeni amandman gospodina Butikofera. Izvolite. Hvala. Usred teksta predlažem da dodamo rečenicu koja bi glasila traži se od Kine da ponovno razmotri svoja stajališta te poziva sve strane, uključujući i Kinu, da poštuje konačnu odluku o unklosu. Hvala lijepa. Ima li prigovora na taj usmeni amandman? Nema, prema tome glasam od koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na paragraf 45. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48. Prvi dio. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54. prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman prvi. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodne odredbe A, B. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Rezolucija u cjelini poimeničnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Dragi kolege, ovo je izvješće usvojeno. Sljedeće izvješće o humanitarnom sastanku na vrhu. E, amandman 11. E, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Prvi dok drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Paragraf 13. Tko, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Paragraf 14. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Paragraf 20. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv,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 Zatvaram glasanje. Odbija se. Četvrti dio poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Paragraf 40. Tko je za? Protiv?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 Rezolucije u cjedini pojedinačnim glasanjem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na izvješće Martin o razvijenju... Ne, oprostite, pogriješila sam. Dajem riječ izvjestitelju. Mislim da jesam. Merci, madame la predsjednice, dragi kolege, bit ću kratak, samo želim pozdraviti nazočnost e, izaslanstva sindikata Čeličana iz Njemačke, Luksemburga i Belgije prije glasanja o razvoju e, ovog, e, ovog izvješća. Želim im zahvaliti na njihovom prisustvu i podršci. Thank you. We now, colleagues, move to the Hvala prelazimo na glasanje. Glasamo o amandman drugim. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman treći za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak sedmi za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak osam i poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. objasni. se. Stavak treći, odnosno postavak za, protiv, suzdrani. Molim provjeru. Podstavak treći, otvaram glasanje. Izvorni tekst. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stavak 11. prvi dio tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Treći dio tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru za treći dio, otvaram glasanje za treći dio stavka 11. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Star 12. prvi dio poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio poimenično. Otvaramo glasanje. Zatvaramo glasanje. Usvaja se. Stavak 13. Prvi dio tko je za protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. mojim provjeru drugog dijela stavka 13. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stavak 14. Izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se stavak provjera, molim provjeru stavka 14. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stavak 16. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Stavak 17. Šest dijelova. Prvi dio poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se treći dio poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se četvrti dio, otvoren glasanje, poimenično glasanje. Zatvoren glasanje. Usvaja se peti dio, poimenično, otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Usvaja se šesti dio, otvoren glasanje, poimenično. Zatvoren glasanje. Usvaja se. Stavak 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Stavak 19. I šest dijelova. Otvaramo glasanje za poimenično. Prvi dio. Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se treći dio poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se četvrti dio poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se peti dio poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se šesti dio poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se stavak 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Ispričavam se, ali ne vidim e, ruke gore. Dakle, stavak 23. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Jasno je činom usvojeno stavak 26. prvi dio tko je za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se drugi dio tko je za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se stavak 27. prvi dio tko je za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se drugi dio tko je za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se stavak 29. prvi dio tko je za. Protiv. Suzdržani usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman četvrti poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Udna izjava D, poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Udna izjava je prvi dio tko je za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Udna izjava H. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Molim provjeru za uvodnu izjavu H. Zatvaram glasanje. To je izjava i prvi dio tko je za protiv suzdrani usvaja se drugi dio poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Uvodna izjava M, prvi dio poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio poimenično. Otvaram glasanje ponovno. Zatvaram glasanje. Odbija se. Odna izjava o poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Odna izjava P poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman prvi poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na cijelokupnu rezoluciju poimenično otvaram glasanje. Imamo vremena, otvorit ćemo glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Hvala. Kolege, sada prelazimo na stanju Mađarskoj. Najprije zahtjev rezolucije od Pučana. O tome glasamo. Od koje je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada prelazimo. Dobro, možemo provjeriti. Provjeravamo, dakle, za zahtjev. Provjeravamo ovaj zahtjev, dakle, otvaram glasanje. Kolege, sad sam zatvorila glasanje. Odbija se. Prelazimo na zajednički nacrt rezoluciju od strane četiri kluba zastupnika. Stavak treći, poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stavak 5. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Stavak 7. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stavak deseti. Opet pojmenično otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Uvodna izjava H, 2 dijela. Prvi dio pojmenično otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Rezolucija, cjelokupna rezolucija, tko je za? Protiv? Suzdržani? Da, provjerit ćemo. Otvaram glasanje za provjeru ove cijele rezolucije. Jesu li se glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Hvala. Prelazimo sada na obrazloženje glasanja. Tako da molim one koji neće sudjelovati u obrazloženju glasanja da napuste vječnicu. Počinjemo, ako mi se čuje, sa zahtjevom za rezoluciju za dopuštenje.